predsjednika Europskog parlamenta. Imam sljedeće kandidature. Primio sam ih naime. Fabio Massimo Castaldo, Korina Kretu, eh, Richard Čanecki Iliko Kalpelc, Silvigio a Aleksandar Grof Lambsdorff, Ulrike Lunaček, Marit McGuinness, Dimitrios Papadimulis, Oli Ren, David Maria Zasoli, Antonio Tajani, Ramon Luis Valcarcel Siso, Adina Joana Valjan i Rajna Viland. Kandidati i kandidatkinje su mi saopćili e, da su e, predloženi e, u svoj pristanak. Sada dolazimo do izbora. Moramo najprije odrediti dva nova brojača članova jer e, bivši brojači e, glasova nisu ovdje. To ćemo Ole Ludvigson. Ole Peter Lundgren. Peter Lundgren. Je li u dvorani? Je, li gospodin Lundgren u vječnici? Hvala lijepa. E, gospodin e, Ludvigson i Lund, e, Lundgren su brojači glasova. Eh, gospodin Ludvison za E do G, a Lundgren od H do K. H do K. Hvala lijepa. Dame i gospodo, budući da je broj kandidata viša od eh, broja slobodnog slobodnih mjesta imat ćemo e, tajno glasanje članak 17 stavak 1 poslovnika. Sada ću vam pročitati taj članak e, kako bi bilo jasno e, o čemu se radu, radi. A onda ću vam objasniti. E, potpredsjednici će se e, biraju samo na jednom listeću. Na, u prvom krugu se bira 14 kandidata ako su dobili većinu glasova u redoslijedu e, glasova koji su im dani. A ko, ako tada nisu izabrani svi potpredsjednici, onda pod istim uvjetima se vrši drugi krug glasanja. Ako je potreban treći e, krug, onda je e, dovoljna relativna e, većina kod jednakih broja glasova, kod jednakih broja glasova izabran je kandidat koji je stariji. Listići su podijeljeni, pa vas molim da ih složite. Molim vas da unesete križić uz ime kandidata koga birate. Sada vam dajem važnu uputu. Biramo 14 potpredsjednika. Pa imate maksimalno 14 glasova. Listići sa više od 14 glasova biti će nevažeći. Možete samo jednog ili jednu kandidatkinju E, označiti, ali ne više od 14. Sve što je više od toga biti će nevaljalo. Glas, e, će biti nevažeć. Nisam još otvorio e, glasanje, ali mi je svedno. Ako želite možete početi. Otvaram glasanje. Was soll ich machen? Ja, Frau bitte. Gil, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Nastojala sam skrenuti vašu pozornost radi jer sam smatrala da E, ništa u pravilima ne sprječava da nam se obrate i kandidati za potpredsjednike kao što su to učinili i kandidate za predsjednika ne bi oni morali govoriti toliko dugo da su govorili svaki po jednu minutu onda bismo znali za koga glasamo to bi bilo vrlo korisno kada je riječ o transparentnosti jer u ovom domu imamo veliki broj novih članova ovo je sada samo jedno teoretsko pitanje koje ne možemo ovdje raspraviti. Naši kolege i kolegice u svojoj strasti za glasanjem nisu počekali da eh, im dadem priliku da se demokratski predstave. E, imate pravo, ali sada to ne možemo promijeniti. Haben alle Abgeordneten ihre Stimme abgegeben? Jesu li svi predali svoje glasove? Da li su svi zastupnici predali svoje glasove? Ok. Ja, ja, ja. Il y a encore des filles. Mais qu'est-ce qu'il fait Gospođe i gospodo, još jednom pitam, jeste li svi predali ispunjene listiće? Jesu li svi glasali? meine Dame i gospodo, imam jedno zaključno pitanje. Jesu li svi zastupnici predali svoje listiće? Onda vas pitam jesu li e, izabrani brojači glasova? Jesu li oni glasali? Jesu li brojači glasova glasali? E, jesu, glasali su, prema tome je glasanje završeno. Molim brojače glasova da otiđu u prostoriju R11. Prekidamo sjednicu. E, zvono će vas pozvati u dvoranu. E, pokazat će se i na ekranu da morate doći u vječnicu. Hvala.